Possiamo riaprire la seduta? Dame i gospodo, možemo početi. Prije nego što krenemo na glasovanje, htio bih još jednom čestitati gospodinu Čekovskom. To sam već učinio na prethodnom sastanku, ali još jedan put ću zato što je imenovan ministrom i zbog toga će napustiti naš odbor kako bi prešao na novu dužnost u Poljskoj i želimo mu sreću u novom poslu. Mislim da gospodin Čerkovski želi nešto reći. Vrlo kratko, htio bih vam zahvaliti gospodine predsjedavajući bilo mi je veliko zadovoljstvo e, raditi u vašem odboru i htio bih zahvaliti svim kolegama. kolegama. Bilo mi je jako veliko zadovoljstvo raditi u odboru AFKO sa svima vama i lijepo iskustvo. Obično ljudi kada postanu ministri nakon što rade u Europskom parlamentu obično budu jako sretni, tako da sam i ja. Ali s druge strane jako ćete mi nedostajati neki u Poljskoj ne mogu e, razumjeti kako nekome može e, nedostajati ustavni odbor, odbor za ustav Europskog parlamenta, međutim mislim da oni naprosto nisu dobro upoznati sa situacijom. Ja ću do 3. prosinca još uvijek biti član ovoga odbora, tako da sve što trebate možete mi se obratiti. Nakon toga ću nastojati ostati u kontaktu sa Europskim parlamentom. Možda ne nužno s ovom temom, ali ja ću e, biti ministar za administraciju i digitalnu ekonomiju. Međutim, bavit ću se i temama kao što su poplave, požari i tako dalje, što znači da bih vrlo lako mogao odletjeti ako se dogodi nešto loše, tako da se nikad ne zna kada ćete me možda ponovno vidjeti u ovoj dvorani, ali eto, nadam se da ne u sljedećih pet godina. To bi bilo poprilično nemoguće. Ali u svakom slučaju vi ste mi puno pomogli. Hvala vam lijepa i vidimo se još. Hvala lijepa. Ministre, kako ćemo vas od sada zvati, i mi dijelimo ovo što ste rekli i nas, nama je žao što ćemo vas izgubiti zbog vašeg vrijednog doprinosa kojeg ste nam ovdje ostavljali godinama, ali istovremeno e, nam je drago što vidimo ovako sposobnog kolegu i prijatelja da odlazi na jednu ključnu, e, ključno mjesto u poljskoj vladi. Mislim da će biti to također i ključno mjesto za Europu. A sada da pređemo na glasovanje o izvještaju gospodina Crkovskog. O postupku suglasnosti. Dakle, prvo kompromis A, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A to znači da nećemo glasati o amandmanima 4, 2, amandmanu prvi, prvi, prvi dio, 12, prvi dio, 15. Dakle, sada smo na amandmanu 14, 13, Oni se ne razmatraju zato što su u kontradikciji sa kompromisom A. Sad, glasujemo o kompromisu B, koji je za. Nešto ste htjeli reći, gospodine Šolc? Ja sam predložio kompromis A, B i D u ovom amandmanu, a to niste pročitali, pa bih sada htio to. Dakle, e, e, već smo glasali o kompromisu A, samo da ja objasnim glas, odnosno smatram da ovaj kompromis treba uključivati i međunarodne ugovore, zato predlažem da bismo to e, trebali uključiti u glasovanje o međunarodnim ugovorima u ove kompromise, jer ako se dobro sjećate, ovo pravilo 81 zapravo odražava tu složenu situaciju u kojoj koristimo međunarodne ugovore i mislim da je zato nužno uključiti ove stvari u tekst. Českovski. Ja, bih, ja se ne bih mogao složiti s ovim, zato što je ideja zapravo bila da se bavimo točkom 81, vratit ćemo se na točku 19 kada ćemo razjasniti neke stvari. Ako čitamo članak 19.5, mislim da on razjašnjava da e, što se tiče usuglašavanja, sve smo uzeli u obzir. Mi smo o tome jako puno raspravljali na e, raznim sastancima kako bismo napravili jasnu razliku između 81 i 90, ispričavam se, 90 i mislim da tu, tu smo uključili i međunarodne sporazume. Dakle, glasovali smo o kompromisu A i mislim da sad trebamo naprosto prijeći na kompromis B. E, ja razumijem vaš stav, ali onda moramo glasovati o 15, 16 i 73 odvojeno, zato što upravo zbog iskustva sa međunarodnim ugovorima i pogotovo e, sa među odborom vidimo da nam treba to razjašnjenje. I upravo zato tražim e, odvojeno glasovanje o 15, 16 i 23. Čini mi se da su ovi amandmani zapravo da se ponavljaju i da zapravo nema previše smisla. Jer kao što smo već čuli, ovo je zapravo došlo na parlament za radi mišljenja ili suglasnosti. Onda imamo pravilo 88 koje se odnosi na postupak usuglašavanja. Možemo o tome glasati, ali meni se to čini pomalo besmislenim. Jer mislio sam da smo već tako nešto pokrili. Ali ako želite, možemo i glasati o tome. Dakle, prelazimo na kompromisni amandman B. Tko je za? protiv, suzdržani, u sveze. Dakle, tu smo sad pokrili prvi i drugi dio, 6, 5, 12, 28, 16. Gospodine Šolc, želite da zasebno glasujemo o amandmanu 16? U redu, glasamo o amandmanu 16. Ko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman C. Tko je, e, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A To znači da ne moramo glasati o amandmanima 24, 18, 12, 19. Zapravo ne, o 19 moramo glasati jer smo rekli da ćemo to zasebno. Dakle, tko je za amandman 19? Protiv? Odbija se. Već smo dakle prošli kompromisni amandman C, pa smo sad znači na D, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. To znači da nećemo glasovati o drugim amandmanima koji su već pokriveni ovime i zato možemo prijeći na amandman 1 članak 81 stavak 2. Ispričavamo se, nismo baš dobro shvatili. Dakle, prelazimo na kompromisni amandman E. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. I na kraju imamo amantman 11 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. I završno glasovanje, tko je za, Ispričavam se, upravo su mi rekli da sam imao pravo. na prije moramo glasovati o, stavku, o članku 81 stavku 2 petom dijelu. To je amandman izvjestitelja. I zato, evo, glasamo o amandmanu 1 petom dijelu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se i završno glasovanje. Za. Protiv. Suzdržani. Dakle, usvaja se sa 16 glasova za, jednim e, i nijednim protiv. Zahvaljujemo izvjestitelju Čarkovskom. Mislim da je to posljednji izvještaj kojega ćemo s njime raspraviti. I prelazimo na sljedeću točku za glasanje. Dakle, nacrt mišljenja o 29. godišnjem izvješću o praćenju primjene prava EU-a. Gospodin Messerschmidt nam je izdao ovo izvješće. Dakle, amandman 1, tko je za? E, ispričavam se, gospodin Messerschmidt želi nešto reći. Izvolite. Hvala lijepa. Htio sam samo se ispričati zbog nekih logističkih problema koji jučer nisu funkcionirali. A, Jučer sam zapravo trebao predstaviti ovo izvješće kako bismo danas o njemu mogli glasati, međutim nešto je pošlo po krivu. S druge strane, mislim da možemo i svejedno glasati, jedan smo već o tome raspravljali, opći dojam je da imamo nekakav, nekakvo poboljšanje u smislu e, primjene direktiva u državama članicama. I htio sam samo to naglasiti, i nadam se da nitko od vas jučer nije imao neki primje, nekih primjedbi. Nadam se da možemo i dalje onda nastaviti sa postupkom. Tako, imate pravo, možemo nastaviti sa glasanjem. Amandman broj 1, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 2. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 3. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 4. Za. Protiv. Suzdržani. Mislim da se to usvaja. I završno glasanje. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Nema. Dakle, usvojeno s 16 glasova za i jedan protiv. I na kraju glasamo o mišljenju koje sam vam ja iznio. Dakle, to je tumačenje članka 202 stavka 5 poslovnika parlamenta o posjetama radi utvrđivanja činjenica. O tome smo jučer raspravljali na sastanku i mislim da su se svi složili. E, ovo mišljenje možete naći u svojim materijalima, pa neću sada prolaziti kroz njega. Tko je za? protiv? Suzdržani? Usvaja se sa sedam glasova za i niti jednim protiv, niti jedan suzdržani. Time možemo završiti glasanje i vratiti se našem dnevnom redu. abbiamo siamo arrivati se non erro al punto 15 Mislim da smo došli do točke 15 dnevnog reda, dakle statut financiranja europskih političkih stranaka. To je posljednja točka dnevnog reda, koliko mi se čini. da Dobro, imamo još zapravo dvije točke dnevnog reda jer smo jučer prešli preko izmjena članka 136 poslovnika o nazočnosti zastupnika na dnevnim sjednicama. Dakle, to i ovo o političkim strankama. E, nemamo ovdje izvjestiteljicu za točku o političkim strankama, ali možda bih vam ja mogao nešto reći ukratko. No, što se tiče ovoj izmjene članka 136, govorit će gospodin Hefner. Pa zato mu predajem riječ. To je točka koju smo trebali obraditi jučer, međutim danas ćemo je zato što jučer gospodina Hefnera nije bilo. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mislim da nam ne treba kontroverzna i duga rasprava. E, to je izvješće o unutarnjem poslu, unutarnjem funkcioniranju parlamenta. Sjećate se da smo e, na inicijativu kolegice Franciske Brandna e, i 14 e, zastupnika je potpisalo e, peticiju na njezinu inicijativu prema kojoj bi se u zapisnike sa sjednica trebala uvesti još jedna kategorija, a to su zastupnici koji su na primjer na porodiljskom e, ili očinskom dopustu, to, na to naime po zakonu imamo pravo ali eh, onaj tko je na e, porodiljskom odnosno očinskom dopustu u zapisniku ga se vodi kao da je odsutan sa sjednice parlamenta eh, što vodi k tome da im se onda prigovara da zanemaruju svoje dužnosti zastupnika jer e, postoji cijeli niz ne samo novinara nego i drugih skupina i organizacija koji provjeravaju te registre naše nazočnosti odnosno odsutnosti sa sjednica i onda u javnosti izvještavaju o moralu, radnom moralu pojedinih zastupnika, e, odnosno tvrde da ta njihova izvješća reflektiraju naš radni moral e, gdje samo navode tko je bio odsutan bez ikakvog obrazloženja. E, ja sam zamoljem da to ovdje objasnim. Ja smatram da je ovo što su kolegice i kolege predložile, naime da se u poslovniku predvidi E, uvede pravilo u poslovnik koje kaže da oni koji su odsutni zbog na primjer toga što su na porodiljskom dopustu ili očinskom da se to tako e, uvede u zapisnik ja smatram da je to neproblematično e, postoji naime e, postoji u poslovniku E, pravilo koje, u kojem se spominje opravdano, opravdana odsutnost dakle kod predsjednika se može zastupnik ispričati ako je opravdano spriječen <clears throat> i ne može sudjelovati u sjednici E, time se onda regulira još jedno drugo pitanje. Mnogi kolege su me naime pitali, a što ako usvojim dijete, ako to nije moje vlastito dijete, e, ili ako se ne radi o porodu, ali mi jednostavno treba e, vremena da se priviknem na novu situaciju u obitelji, naime usvojeno dijete ili ako se radi o teškoj bolesti ili sličnim stvarima, ja smatram da nije pametno da mi ovdje u odboru razvijamo nove kategorije pravila. E, mislim da samo trebamo prihvatiti ono što već postoji u poslovniku, a naime tu postoji kategorija e, opravdanog izostanka i da jednostavno to samo e, prihvatimo u članak 136 Dakle, izmjenu koja bi rekla da u onim slučajevima kada zastupnici opravdano izostanu, da se to upiše u zapisnik. Dakle, postoji kategorija nazočan, to su oni koji su se potpisom unijeli u e, svojim vlastnim potpisom svojeručnim unijeli u popis nazočnih. E, potom postoji kategorija E, neopravdano izostali i da se uvede i kategorija u opravdano izostali koja je već predviđena našim poslovnikom. To bi istovremeno značilo da ne moramo unositi nova pravila u poslovnik, a što bi onda za sobom povlačilo e, analizu e, tih eventualno novih pravila Dakle, ja predlažem da jednostavno dopunimo naš poslovnik jednim takvim pasusom kako sam sada naveo. Dakle, u članku da, da e, uz članak 136 unesemo tu jednu malu izmjenu. Mislim da bi to za sve bilo zadovoljavajuće, ali e, jako me zanima kako će drugi kolege, što će drugi kolege misliti o tome. Hvala lijepa. Da li ima netko drugi ko se javlja za riječ? Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ja ću samo ukratko pokušati objasniti zašto mislim da je to pitanje važno. Zapravo moj kolega gospodin Martin je trebao govoriti na tu temu, ali je bolestan i zbog toga nije mogao danas doći na sastanak odbora pa me zamolio da u njemu, njegovo ime govorim. Ono što je zanimljivo u vezi s ovim pitanjem je činjenica da sam se ja upravo vratila sa porodinskog dopusta, pa mislim da je primjereno da govorim o ovoj temi apsolutno je točno da parlament priznaje razloge za opravdano izostanje kao što su na primjer porodiljski odnos, dopust, to nije isto kao jednostavna odsutnost, neopravdana odsutnost. Parlament mora svojim primjerom predvoditi e, kad se radi o jačanju prava osoba koje su na primjer na E, porodiljskom. Mene osobno su predstavnici medija e, ispitivali o tome kako ću regulirati svoj, svoj rad i obavljanje dužnosti za vrijeme svog porodiljskog dopusta i zapravo nisam bila u stanju zadovoljiti predstavnike medija svojim odgovorima. E, u pravilima poslovnika se jednostavno navodi E, da postoji opravdano izostajanje, ali nisu navedeni razlozi. Ovaj popis koji je naveden, mislim da je u redu. Dakle, ovaj, ova inicijativa zastupnika koji su potpisali prijedlog da se e, u zapisnike unese da je netko opravdano izostao navodi samo na primjer porodiljski odnosno roditeljski dopust e, mislim da bi trebalo u to uključiti i slučaj recimo da je netko bolestan dakle mislimo da treba svakako navesti iz kog razloga je osoba odsutna kolega je izvrsno objasnio razloge za e, predloženu promjenu. Dakle, e, oni članovi, e, oni zastupnici koji su opravdano izostali sa e, sjednice da se to valja tako i zabilježiti. Mnoge organizacije koriste te zapisnike, odnosno i možda nije e, neophodno navoditi e, konkretne, na primjer, internetske stranice kao što je koje, koje se bave praćenjem rada Europskog parlamenta. Sve u svemu izvjestitelju Sjeni htio bi izraziti svoju podršku ovom izvješću, a ja nemam nikakvih drugih prijedloga. Hvala lijepa. Ja nemam nikakvih primjedaba na ovaj prijedlog, tako kako je on formuliran, ali koliko ja shvaćam, to bi se odnosilo samo na plenarnu sjednicu, jer sastanci odbora nisu pokriveni sa, ne e, i mm, pitam se da li bi se i sastanci odbora mogli eksplicitno navesti da se i na njih odnosi ovaj prijedlog, odnosno ova izmjena. Nisam siguran, siguran da se to može proširiti e, i na odbore, na sastanke odbora, ali vi naravno možete uložiti amandman. Čini se da nema žurbe u vezi s tim, jer ćemo 12. prosinca imati rasprave o tome, a 21. siječnja ćemo glasati o tome. Gospodine Hefner, želite li još nešto reći? Htio sam samo kratko reći da kao prvo e, ovo regulira sve slučajeve kada se e, odsutnost uopće bilježi u zapisnik, a kao drugo to je e, bitno je da nikoga ne navodimo konkretno imence primjerice Vote Watch. E, ovo je jedna mala, ali zbilja neophodna izmjena jer smatram da nije e, primjereno niti prihvatljivo da kad kolegice i kolege e, se u medijima razapinju kad zbilja samo izvršavaju svoju roditeljsku dužnost. Dakle, ovo je vrlo neophodna korektura našeg poslovnika i bilo bi mi drago kad bismo to brzo e, unijeli i obavili kako bi kolegice i kolege bili u tom smislu oslobođeni takvih komentara u medijima. Dakle, Rok za amandmane je 12. prosinac podne, a glasat ćemo na sastanku u siječnju. Ako se svi slažu s time, onda prelazimo na posljednju točku dnevnog reda, a to je statut i financiranje europskih političkih stranaka, europskih političkih zaklada. Gospođa Đanaku nije ovdje, ali se složila s tim da ja, da vas ja informiram o ovoj temi. 9.11. Eh, je održan drugi trijalog sa litavskim predsjedništvom i eh, delegacija je zamoljena da izvijesti eh, odbor AFKO o ovoj temi. Dakle, mi smo se nadali da će vijeće dobiti precizan mandat, da će mu biti dat precizan mandat, međutim nemamo neophodnu većinu, nismo imali neophodnu većinu, tako da vijeće nije dobilo mandat i litavsko predsjedništvo je moglo dati samo sažetak gdje su bile naznačene samo točke oko kojih se slažemo. Dakle, što se tiče administrativne registracije vijeće smatra da se e, registracija treba odvijati automatski ako su ispunjeni uvjeti, a to znači da stranka koja traži registraciju poštiva temeljna, e, temeljne vrijednosti e, na kojima je e, na kojima se je utemeljena Europska unija imali smo podulju raspravu o tome na koji način se registracija stranaka točno treba odvijati i koje tijelo bi trebalo nadzirati tu registraciju. Mi smo uvijek govorili da bi se to trebalo odvijeti unutar parlamenta, ali vijeće smatra da bi trebalo postojati neovisno tijelo i predsjednik tog tijela mogao bi biti imenovan konsenzusom svih europskih institucija. To bi međutim bilo posebno e, tijelo, a kad se radi o registraciji vijeće smatra da bi to tijelo također kad se radi o deregistraciji, dakle skidanju, skidanju stranke iz registra, e, e, vijeće smatra da to isto tijelo bi trebalo biti nadležno i za to, dakle za razmatranje pravnog statusa stranke, gdje bi se unijela pravila za to i također bi se unijela i pravila o financiranju stranaka, odnosno kampanj, predizbornih kampanja. Financiranje e, može stati na raspolaganju kandidatima za, e, za povjerenike, e, odnosno članove komisije, ali ne u zemljama u kojima ti kandidati su e, kandidirani kao za, zastupnike Europskog parlamenta. Mogli bismo se složiti oko toga da bi to tijelo za nadležno za registraciju bilo posebna posebno tijelo koje bi E, čiji bi rad se koordinirao sa radom Europskog parlamenta. Automatski, automatske procedure bi se e, odvijale u skladu sa slobodom e, okupljanja, organiziranja. Dakle, čim stranka ispunjava sve uvjete, ona bi mogla biti registrirana. Po vijeću konačna institucija u slučaju spora bio bi Europski sud. Dakle, konačna da je skidanje iz registra e, bila bi e, predmetom glasanja u parlamentu, eventualno i na vijeću, ukoliko bi to vijeće željelo. Dakle, možda iz tehničkih ili pravnih razloga mogli, morali bismo tu e, imati nekakav ad hoc e, odbor koji bi se bavio bavio time. A ako se na taj način slučaj ne bi mogao riješiti, morao bi ići na Europski sud. To je važno pitanje. Moje je mišljenje da bismo trebalo li pokušati naći kompromise e, važno je da pokušamo postići neki napredak u vezi s tim pitanjem komisija je podastrela neku vrstu popisa, preciznijeg popisa točaka, a mno, u mnogim, po mnogome, u mnogo čemu e, je to što je komisija predložila blisko onome što predlaže i vijeće, E, ovaj tjedan će se održati sastanak e, trijalog na tu temu, to će biti tehnički trijalog e, u kojem će sudjelovati stručnjaci i taj bi se sastanak trebao održati prije političkog trijaloga koji će se potom održati. Taj tehnički trijalog bi trebao srediti, razjasniti prije donošenja političkih odluka. Ta pitanja s druga strane tehnički obaviti tehničke pripreme prije donošenja političkih odluka. Zanima me što vi mislite. Nisam e, uvjeren baš e, da ste na najprecizniji način odraždali situaciju kako je ja vidim. Mislim da e, vijeće ima ovlasti da taj dogovor koji je postignut između pravnih e, službi triju tijela Europske unije, dakle da se to može sada potvrditi. Postoji naravno iz očitih razloga tu nekih problema kod nekih zemalja, kod nizozemske je manje očito zašto je to i e, Česi također e, oni nemaju vlade, tako da je kod njih to problem. Mislim da je e, ovaj zadnji sastanak dijaloga zaista bio strašan, e, loše se vodio, predsjedništvo je bilo u neredu, u potpunom rasulu, e, govorim zapravo o vijeću. I mislim da unatoč tome postoji nacrt teksta koji je dosta jednostavan i parlament bi lako mogao postići sporazum oko toga. Ne vidim uopće nikakve svrhe da se saziva tehnički trijalog prije nego što e, politički službeni, odnosno formalni trialog e, se obavi, koji bi se mogao održati i e, do kraja ovog tjedna. Naravno, u tu svrhu bismo trebali da nam komisija dostavi dokumente sa svim potrebnim informacijama kao što smo navikli, no koliko sam shvatio to je već e, bilo napravljeno ili je u posljednjoj fazi. E, samo još nekoliko stvari vezano za e, sadržaj samog tog nacrta sporazuma. Kao prvo je u članku 12.4 bismo trebali imati iste ove postotke koji već su sada tamo, znači ništa ne mijenjati. E, a drugo, što se tiče ove stvari koje ste vi s pravom e, naglasili, to je financijska podrška kandidatima, onima što zovemo špicen kandidat koje dakle kandidate i za, eh, na izborima za Europski parlament. Dakle, kada bismo prilagodili taj članak 18. Eh, stavak 1. i kada bismo izbacili dvije riječi iz tog eh, stavka, to zabranjuje neizravno financiranje e, kandidata, ali kada bismo ostavili e, riječi e, zabranjuje izravno financiranje, mislim da bi to udovoljilo svim pravnim ciljevima odnosno da bi se na taj način odgovorilo na sve pravne prigovore. Tako da e, predlažem da se svi složimo, da nastavimo s radom što je brže moguće i da se organizira taj sastanak e, trijaloga na političkoj razini. Hvala. Hvala. E, gospodine Brons, izvolite. Da, Ovaj memorandum eh, spominje mogućnost da Europska politička stranka se registrira, ali ne traži sredstva, mada ne može tražiti sredstva ukoliko se nije registrirala. Pitam se u kojim okolnostima bi stranka se mogla registrirati, a ne tražiti sredstva. Meni eh, se ne čini da ne, postoji nikakav niži uvjet za registraciju i bilo bi onda lakše da se registrira nego da se registrira i traže sredstva. Ono znači moje pitanje je koja, koji je tu nedostatak onda kod toga da se ne registrirate u odnosu na to da se registrirate, a ne tražite sredstva, odnosno da ne dobijete sredstva. Gospodine predsjedavajući, govorite o procesu skidanja s registra, odnosno deregistracije i govorite o tome kao o važnom političkom pitanju. Mislim da je riječ politička zaista dobro odabrana jer koliko god mi možemo govoriti o nepistranosti e, jedan zahtjev e, o kojem e, koji meni pada na pamet je uopće uopće se nije niti raspravljalo o tome zašto se traži deregistracija i potpuno je tu e, jasno zašto je to tako zato što se naprosto e, uopće bez govora o zločinu koji je ta osoba mogla počiniti se zapravo policiji prijavljuje taj, ta osoba za taj zločin e, tu se govori o sporazumu, odnosno o slobodi okupljanja, ali radi se o slobodi koju imaju samo oni koji su dobili odobrenje za to. Dakle, neću više dalje o tome govoriti jer smo o tome već toliko puta naklapali. Hvala, gospodin Čakovski. Samo kratko. Govorili smo mnogo puta o tome, ali ako želimo postići sporazum i mislim da svi to želimo prije sljedećih izbora, moramo donijeti nekoliko odluka o našim prioritetima. Mislim da prijedlog ovakav kakav je pred nama je prilično dobar. Nije savršen, ali ponekad e, je poboljšanje neprijatelj onoga što je dobro. Vijeće je u rasulu i zbog toga, e, posebno što se tiče predsjedništva, mi znamo da većina zemalja članica je dala podršku tome i zbog toga mi imamo još veću odgovornost jer moramo E, sada definirati prioritete koje želimo braniti. Jasno je da imamo dva ili tri pitanja koje bismo zaista trebali braniti pod svaku cijenu, ali trebamo postići i kompromis. No moramo se usredotočiti u našim odlukama. Ne trebamo sada prolaziti kroz sve stare argumente za i protiv. Moramo malo e, sniziti svoje ambicije što se tiče financiranja, to sam rekao i zadnji puta, i naprosto se fokusirati na one dvije ili tri stvari koje su važne i izvršiti pritisak na vijeće, jer to je jedina šansa koju imamo da se ovaj dosije prije izbora zatvori. Ako nastavimo sa tim diskusijama koje nisu dovoljno usredotočeno, e, mislim da ćemo imati problem mada svi znamo da predsjedništvo također radi na tome da se ovaj dosije e, zatvori. Moramo im pomoći, no kako bismo to postigli moramo mi postići politički dogovor ovdje. Kao što sam rekao, ovdje imam samo dva ili tri problema, prava problema, posebno što se tiče verifikacije, ali to moramo jasno reći, da su to jedini nerješeni problemi. Inače ćemo se naprosto uplesti u te sve detalje neki od njih naravno uvijek možemo, možemo ih poboljšati, ali ako previše to budemo radili nećemo postići ovaj osnovni sporazum. U redu, gospodin Hefner i nakon toga gospodin Šulc. Da, u potpunosti se slažem e, s onim što su rekli moji kolege. Da, mi zaista imamo e, zadaću i potrebu da ovo privedemo kraju. I mislim da ako bude e, dovoljno dobre volje, onda e, ćemo moći i naći ćemo rješenje i to dosta brzo. To je sve već zapravo pripremljeno. Ja mislim da u ovom slučaju je pomoć pravnih službi e, triju entiteta bila od velike pomoći. Imamo neki zajednički teren, zajednički nazivnik. Pripremili smo rješenja. Ono što je po meni važno e, je da je očito da sa strane parlamenta mi nismo ti koji stalno e, se vraćamo na iste teme. Mi smo zadovoljni sa konsenzusom koji smo postigli i mi smo spremni riješiti ta dva ili tri problema koji još su ostali na stolu. Tako da moj prijedlog bi bio da e, formalno pokrenemo trijalog ovog tjedna i zaista bismo se trebali pobrinuti i trebali bismo jasno dati do znanja e, drugim stranama da želimo nastaviti i da želimo završiti rad na ovoj fajli, na ovom dosijeu, naći konsenzus, e, naći rješenje. Ne smijemo čekati i uvjeren sam da e, ako bi se dobro upravljalo tim trijalogom da bismo uspjeli postići odluku i da bi ta odluka mogla proći na vijeću nakon trijaloga. Tako da moja sugestija je da pokrenemo formalni trijalog i e, da što je moguće prije dođemo do zaključka. Hvala. E, pretpostavljam da svi koji su sudjelovali na ovom e, zadnjem trijalogu su prilično e, razočarani e, spremnošću vijeća da ide, da zaista se postigne napredak. E, tako da se stvarno mogu samo složiti s time i predlažem da stvarno bismo trebali pokrenuti formalni trijalog što je moguće prije i održati jer Mi želimo da Europski parlament eh, zatvori ovaj dosije, to je glavna poruka i ako se držimo tog cilja i ako se držimo naših stavova koje smo zastupali tijekom trijaloga, mislim da bismo mogli eh, pronaći neki kompromis sa Vijećom tako da podržavam one kolege koji su zatražili da se što prije pokrene e, trijalog, formalni trijalog. E, io volevo ripetere pa Možda bih ja mogao iznijeti svoje mišljenje malo jasnije. Ja sam dosta optimističan također e, na našem odboru i u pregovaračkom izaslanstvu. Mislim da smo definirali jasne stavove. Već smo e, napravili neke važne ustupke. Izvjestitelj nije bio za to, uglavnom se radilo o ovlastima za registraciju e, kao pravne osobe. E, tu smo već e, dali ustupke, naravno moramo biti spremni na kompromise, ali onda morate nešto dobiti za uzvrat. Ono što je jasno da to pitanje institucionalne situacije je nešto gdje smo postigli napredak. Imamo tu automatsku registraciju e, ako su ispunjeni neki uvjeti. E, imamo e, odgovarajuće ovlasti. Mislim da je tu spomenut, da smo tu postigli sporazum. Registracija je uvjet za financiranje. Moglo bi biti i suprotno, odnosno obrnuto. To je posve jasno i meni se čini da jedina stvar koja je ostala nerješena sa stanovišta institucije je deregistracija, odnosno brisanje iz registra. I e, prijedlozi koje sam ja iznio na posljednjem e, neformalnom trialogu e, navode da bi se to, da bi to trebalo provesti tijelo za registraciju. Meni se čini da je to veoma važna stvar. Znači naprosto izbacivanje neke stranke Eh, onemogućavanje političke aktivnosti ne može eh, biti nešto što može učiniti jedno tijelo ili čak jedna osoba. To mi je posve nezamislivo. Tako da kompromis na tom planu bi mogao biti da se eh, o tome glasuje na parlamentu. Znači nakon rasprave i nakon rasprave će uslijediti glasovanje. Znači ako govorimo o registracije, odnosno deregistracije ako nisu ispunjeni formalni uvjeti, drugim riječima da e, mora biti barem jedan zastupnik u Europskom parlamentu i jedan e, u zemlji članici ovaj, ovih 3%. Znači ako e, ti uvjeti nisu ispunjeni onda naravno dolazi do deregistracije. To izgleda dosta jednostavno. I ako bude kakvih problema, on mogu se obratiti e, Europskom sudu. Ali ako se radi o europskim vrijednostima, onda stvari izgledaju drugčije. I mislim da trebamo o tome raspravljati na e, najvišem političkom nivou. Ali mislim da ovdje smo dosta već blizu rješenju. Zato što prijedlog litvanskog predsjedništva je na stolu i mislim da tekst koji sam ranije spomenuo, koji ovo e, razjašnjava, koji još nismo pročitali, je nešto što omogućava da se provede glasovanje u parlamentu. Izgleda da je to nešto e, sekundarne, sekundarne važnosti u odnosu na odluku koju donosi to tijelo. Znači tijelo odlučuje o izbacivanju stranke zbog toga što se ne e, poštuju europske vrijednosti, ali mislim da je to pogrešno. E, Europski parlament bi trebao biti prvi koji donosi odluku e, je li ponašanje neke političke stranke u skladu sa europskim vrijednostima ili ne. I nakon toga bi se brisala ta stranka, ali onda bi to tijelo e, izvršilo taj postupak brisanja iz registra. Dakle, jedina razlika je e, trenutak u kojem se uključuje e, parlament. Mislim da bi parlament trebao se uključiti prije nego što ta, to tijelo izvrši taj postupak ali ja ću slijediti vaše mišljenje o tome kako treba postupati u smislu e, pokretanja trijaloga, ali mislim da bi prvo trebalo držati taj neformalni tehnički trijalog e, sa pravnim stručnjacima koji bi onda mogli smisliti neke različite prijedloge, odnosno prijedlog koji bi bio tehnički jasan. Jer meni se čini da ova zbrka jedan od problema s kojima se suočavamo e, u okviru trijaloga je to da zapravo ljudima nije jasno o čemu se razgovara. Znači ako prvo imamo taj tehnički trijalog onda ćemo imati jasnu ideju o čemu zapravo razgovaramo. I svi bi se složili da one stranke koje ne e, poštuju europske vrijednosti da se deregistriraju, ali sad je pitanje kako to učiniti. i tu bismo mogli možda imati nekoliko različitih formulacija i onda se odlučiti za jednu. Dakle, to je moj stav, no svakako spreman sam uvijek saslušati vas eh, gospodin Duff, eh, onda gospodin, eh, odnosno gospođa Gojmajer i onda gospodin Hefner. Gospodine predsjedavajući, u svo dužno poštovanje ne biste smjeli još dodatno komplicirati ove stvari nepotrebno. U nacrtu članka o kojem se govori o deregistraciji je posve jasno da e, bilo parlament, bilo vijeće mogu se usprotiviti odluci e, tog tijela o deregistraciji, odnosno brisanju iz registra neke stranke. Dakle, mi smo kontrolni mehanizam ako dođe do takve odluke. I mislim da ovakva formulacija kako sada imamo u potpunosti odražava potrebe onih koji žele da parlament zadrži svoj parlament i tu su naravno potpuno u pravi. A što se tiče e, samog postupka e, ta ideja da nam je potrebni su, da su nam potrebni daljnji neformalni sastanci tehničkog trijaloga. E, tu e, nije baš bilo podrške za tu ideju jer to je samo gubljenje vremena. Iskustvo iz prošlosti nas uči da se time samo samo još stvara veća zbrka umjesto da se stvari raščišćavaju. Tako da ja bih snažno naglasio e, volju koja postoji na ovom e, odboru e, da se pokrene formalni trijalog i da se cijela ova stvar privede kraju. Gospođa Gormaj, izvolite. Da, oprostite što nisam prije bila ovdje, morala sam raditi na drugom odboru, ali koliko sam shvatila iz ovoga što sam čula od mojih kolega. Mi bismo htjeli svakako da se ovo završi do kraja ovog saziva e, parlamenta pa smo pod velikim pritiskom, no međutim mislim da smo postigli e, dosta visok nivo dogovora vezano za institucionalno poglavlje i mislim da nam naši građani jasno daju do znanja da se to treba riješiti što je moguće prije. I e, a mislim da bi važan korak bio taj tehnički e, trijalog, e, koliko sam shvatila to bi trebalo biti sada u četvrtak, ali mi ne smijemo sada e, prekinuti naše napore, previše smo napora uložili da bi sada sve to propalo, još uvijek ima nade, ali rješenje ne smijemo postići pod svaku cijenu, ja sam realna, praktična osoba Znam da ćemo morati postići više kompromisa, no vijeće mora nama također izaći u susret. Moramo se naći na pola puta. E, važno je da se prihvati taj pravni status, ali ne pod cijenu toga da e, usvojimo prijedlog koji uopće nema nikakve suštine, nikakve substance. Također moramo početi raditi na konkretnom tekstu, te bih e, zaista apelirala na vijeće da počne raditi na konačnoj verziji teksta, barem one kod koje postoji nekakva, eh, nekakav nivo sporazuma među izaslanstvima. Eh, inače eh, ćemo imati veoma malo vremena i uopće da raspravljamo o tekstu ako se taj tekst ne finalizira uskoro. I naravno tu još imamo i uključenje političkog e, nivoa, znači Europskog parlamenta i vijeća što se tiče ovog popisa, ali e, ako govorimo o tom tijelu ipak imamo neke kontrolne mehanizme, znači imamo ovaj, ovo vijeće stručnjaka koje će barem imati veliku težinu u javnosti ako već neće biti ni pravno obvezujuće. Znači mi smo sada na raskršću i možemo izgubiti sve, ali i e, možemo ipak postići uspjeh ako na vrijeme vijeće proizvede taj e, dokument, finalnu verziju dokumenta, onda još uvijek e, možemo to postići. Guram E, formalni trijalog, ali mislim da je važno e, uspostaviti tehnički dijalog. Hvala. Ja, ich glaube, bei diesem Thema gilt mehr noch... Mislim da više nego inače ovdje moramo razlikovati dvije različite razine. Jedno je materijalna, objektivna razina, a drugo je razina koju bih ja e, nazvao pitanje, proceduralna pitanja, odnosno pitanje spremnosti e, da se ide napred. Mi ovdje vodimo uvijek iznova sadržajne rasprave mislim da se međutim zapravo ne radi o tome. Po mom mišljenju pitanja o kojima još treba odlučiti su, su vrlo ograničena, odnosno radi se o odlukama koje je moguće vrlo brzo donijeti unutar jednog jedinog trijaloga, jednog jedinog sastanka. I upravo zato što, nažalost, e, predsjedavanje, e, odnosno litarsko predsjedništvo nije baš uspješno u ovom slučaju. E, važno je kao prvo da nisu svi dovoljno svjesni toga da su druge druga izaslanstva koja su tu preuzela važne e, dijelove ovog procesa nisu uvijek nazočne kad e, Litarsko predsjedništvo vodi sastanke, tako da nije uvijek jasno o kojim se tu razlikama radi, a kao drugo zato što predsjedništvo nije baš e, e, konzistentno, odnosno učinkovito kod e, pregovora važno je da mi kao parlament e, inzistiramo na svojim stajalištima za koja vjerujem da su zrela kad slušamo izvjestiteljicu nema se uvijek dojam da smo uznapredovali koliko on zapravo jesmo uznapredovali kod priprema posljednjeg trijaloga ono što je rečeno bilo mnogo jasnije nego ono što je kasnije na samom sastanku bilo rečeno. Dakle, mislim da je važno da e, mi ne smijemo do, prinositi tom, tome da se stalno vrtimo u krug na tim sastancima trijaloga. Dakle, mislim da bismo trebali imati to neovisno tijelo pod, pod krovom parlamenta mislim da bismo to trebali e, depolitizirati dakle da, da stvar ne ovisi o političkim e, većinama nego da se na temelju postojećih pravila vodi ovaj cijeli postupak, a što se tiče deregistracije, parlament u igra, ima veliku ulogu jer međutim prijedlog ne predviđa da mi na plenarnoj sjednici glasamo o tome hoće li se stranka skinuti sa registra ili neće i mi, po mom mišljenju to je pametno. Ne želim ponovo podsjećati na sve što je ovdje izrečeno u, u prethodnim raspravama, ali parlament ne bi trebao donositi tu odluku. Mi samo trebamo sudjelovati u donošenju odluke, ali mi to ne bismo trebali e, donositi kao političku odluku nego kao e, odluku koja se donosi na temelju e, zakona Dakle, mislim da bismo trebali e, jednostavno dovršiti ovaj, ovaj postupak i donijeti te odluke e, da ne bismo trebali duljiti. Ne znam zašto nam to još treba tehnički dijalog, mislim da to trebamo donijeti političku odluku. Yes, I asked earlier. Već sam prije postavio pitanje imamo li različite kriterije za registraciju i za financiranje. U ovom tekstu stoji taj uvjet da barem jedan član bude zastupnik u Evropskom parlamentu, ali samo u kontekstu financiranja, ako sam dobro shvatio. Ali ako sam dobro shvatio, to je uvjet i za registraciju. I ako je tome tako, koja bi onda bio, koji bi onda bio nedostatak, odnosno koji bi bio problem ako neka tvrtka nije, e, neka e, stranka nije registrirana, u usporedbi s onima koji jesu registrirane ali nisu financirane. Već ste e, rekli da odluka o deregistraciji treba biti utemeljena na glasanju u parlamentu, međutim, ako govorimo o europskim vrijednostima, to nisu nikakvi objektivni kriteriji ocijeniti je li neka stranka ili vlada demokratska ili nedemokratska, to je vrlo subjektivan kriterij. Ja bih, recimo, mnoge vlade država članica ocijenio nedemokratičnima u njihovom pristupu u zakonodavstvu, ali s time se netko može i ne složiti. Međutim, ideja da većina političara mora, e, ima, ima mogućnost donositi odluke o manjini političara, potpuno je očito kriva, pogrešna. I stoga se ja protivim financiranju bilo kojih stranaka. Mislim da stranke trebale biti dovoljno popularne da se same mogu financirati. Jer kad bi sve stranke primale i registraciju i financiranje, mislim da bi to još uvijek bilo loše korištenje javnih sredstava, ali barem je bilo iskreno, pošteno ako neke financiramo, a neke ne, to naprosto ne samo da više nije mudro, nego je već i korumpirano trošenje javnih sredstava. Hvala. Sada bih htio izvesti neke zaključke. Čini se da većinu zanima politički trijalog u skoroj budućnosti. Međutim, ako se tehnička strana želi neformalno sastati, imaju pravo i na to. Pretpostavljam da se to smatra korisnim u smislu nekakve pripreme, kao što je rekla gospođa Goldmajer. Budući da je prijedlog o tehničkom trijalog došao od komisije, ja predlažem da tako i postupimo. Naravno imali bismo onda i politički trijalog unutar kratkog vremena i nadam se da bi onda ta tehnička strana uzela u obzir sve ono, sve one zaključke do kojih smo mi došli kako bismo imali odluke eh, pomoću kojih bismo mogli odlučiti se između dvije različite opcije koje su na raspolaganju. U prošlosti su se pravne službe znale naći i znači neko mišljenje i tako dalje. Oni to i dalje mogu ako žele. Ali u formalnom smislu treba nam e, što prije jedan politički trijalog. Slažu li se svi s time? Dobro, sada ne vidim da se netko ne slaže. U kojem slučaju mislim da možemo zatvoriti tu točku dnevnog reda, a i naše zasjedanje. Sljedeći sastanak će se održati 26. studenoga od, 3 do, od 15 do 18.30, zatim 16. prosinca od 15 do 18.30 i 17. prosinca od 9 do 12.30. Htio bih samo još reći da imamo također e, danas poslipodne jedan seminar koji se bavi organizacijama civilnog društva. organiziran je u sklopu članka 17 e, ugovora iz Lisabona. Imat ćemo e, i vjerske i nevjerske organizacije i mislim da će to biti jedan koristan sastanak kako bismo mogli e, doznati što civilno društvo misli Dakle, ovo će se održati danas poslije podne u 3 sata, pa se nadam da će vas što više doći na taj seminar. Hvala lijepa.